doista lijepo što možemo još jedan strukturirani dijalog s vama držati. Naravno, važne su teme pred nama, kao što dobro znamo. Radi se o ključnim rezultatima iz Horizonta 2020. srednjeročne procjene vrlo važnog dosjeja. E, na radni program za 2017. Vrlo je važna točka dnevnog reda. Isto tako kada govorimo o 2018. i horizontom 2020. Istaknuo bih da je Europski parlament upravo usvojio svoju rezoluciju o horizontu 2020. i provedbenom izvješću koje je započeto prije više od godinu dana. Dakle, to je nov način da provjerimo da li naši zakonodavni prijedlozi funkcioniraju u pojedinim regijama. Podržan je studijama, misijama, radnim skupinama, saslušanjima, i doista sveobuhvatna procjena, ne samo stvarne procjene Horizonta 2020, već orijentirana je ka budućnosti te sadrži jasne zamisli, po meni, kao i prijedloge za preostale godine, osobito okvirni program 9 nakon 2020. Dakle, doista sve krajnje zanimljive teme. Sada bih zamolio gospodine povjereniče da nam objasnite kako komisija planira nastaviti sa radom na temelju ovih zahtjeva, no što je i važnije, kako će izgledati radni program 2018. do 2020. I isto tako prijedlog za FP9 kojeg očekujemo 2018. Možda neki samo općeniti vremenski raspored bi nam mogao biti zanimljiv što vaša strana predlaže do 2019. godine. Naime, svega je dvije godine prije sljedećih parlamentarnih izbora. Tako da nas zanima ta perspektiva i FP9. 27. Okay. Mr. Commissioner, floor is Gospodine povjereniče. E, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, hvala vam lijepo, uvijek je zadovoljstvo biti ovdje s vama. E, ja vas nazivam svojim odborom i nadam se da ostane smeta, jer uvijek mi doista zadovoljstvo s vama raspravljati budućnost i novi razvoj događaja s naše strane. Za početak Rekao bih da smo u proteklim tjednima, osobito u prošlom tjednu, se ovime bavili. Na to vam zahvaljujem. Dakle, vrlo konstruktivan dijalog smo imali i sa zadovoljstvom sam bio prisutan u Strasburu kada smo raspravljali izvješće Cabezon Ruiz te izvješće korafa Zahvalio bih svima na vašem radu na zakonodavnom aktu prima. Mislim da je komisija dala rezultate, ali zbog toga što ste vi bili tu, prisutni, pomogli nam i doista smo na tome lijepo surađivali. Ako postoji nešto na što sam doista ponosan u proteklih dvije i pol godine mog mandata, to je doista prima i ono što smo tu ostvarili. Dakle, da biste vi želi još jednom pohvaliti vašu pomoć, doprinos tijekom cijelokupnog rada na primi, koji je doista bio dug. No, uspjeli smo na kraju krajeva to privesti sretnu završetku. Danas sam došao reći vam kakav je razvoj stvari vezano uz tri teme. Prva, koja smatram da je osnovni dio našeg posla Horizont 2020. I isto tako nešto vam reći o našem radu što se tiče radnog programa komisije za 2018. 19. 20. te budućem programu za inovacije koje je gospodin predsjednik nazvao horizontom 2027. Vidjet ćemo kako će se to doista zvati, a volio bih čuti vaše prijedloge za naziv tog programa. Ta tri pitanja i privremena procjena i radni program i sljedeći FP9 sve su teme koje su usko vezane uz izvješće Cabezon Ruiz uz procjenu horizonta 2020 usvojenog prošli tjedan. Nakon ove rasprave na plenarnoj koje smo održali, svi skupa shvatili smo da izvješće nudi slično poimanje našem kako bi trebalo izgledati budućnost, koje su tu poteškoće, koje su prilike i doista je važan doprinos pripremi za nadolazeći program za istraživanje inovacije. No za početak Rekao bih vam nešto više o našem procesu privremene procjene Horizonta 2020. Konzultacije su zapravo rezultirale preko 3000 odgovora, 3200 koji su svi pristigli iz 69 zemalja, što je doista bilo lijepo iznenađenje. Imali smo preko 300 dokumenta sa stajalištima kada sam dobio, primjer te brojke, mislio sam da je nešto pogrešno jer su doista bile velike i osobito zbog toga što su došle sa svih strana, diljem Europe i van Europe i mislim da je to doista nešto fantastično. Radi se o programu koji je danas dobro poznat posvuda, diljem Europe, no i van nje i to smatram da je doista nešto što je vrijedno. No, imam pet osnovnih poruka za vas što se tiče mog cjelokupnih konzultacija i procjene sa javnošću. Prvo, Horizont 2020. smatra se da je vrlo relevantan za dionike, da daje dobre rezultate i da je na dobrom putu za ispunjenje svojih ciljeva. Evaluacija Horizonta 2020, odnosno njegovih ciljeva, danas je vrlo relevantna, osobito u kontekstu novih globalnih prioriteta Europske unije, ali isto tako održivih razvojnih ciljeva. Smatram da je vrlo važna točka to što smo ovdje usklađeni sa budućim radom, sa drživim razvojnim ciljevima i to je vrlo jasno izraženo u procjeni. Program je istodobno pokazao koliko možemo biti fleksibilni, to smo pokazali uz krizu sa virusima ebole, zike i sličnima tijekom proteklih godina, pokazavši koliko fleksibilni možemo biti. Horizont 2020. danas, upravo u ovom trenu, zaprimili smo preko 145 tisuća prijedloga kad kada kao političar razmišljam čisto koliko velika mora biti mašinerija kako bi se mogla baviti sa 145 tisuća predloga. Da financiramo sve te predloge, radilo bi se o 255 milijardi eura u nekom savršenom svijetu naravno, u kojem bismo tako nešto mogli. No, nažalost, stvarnost je takva da nismo u mogućnosti financirati čak niti sve najbolje. U mogućnosti smo financirati tek jednog od četiri najboljih, što je doista šteta i što moramo shvatiti kao pouku za budućnost. Što se dakle događa kada se financira svega jedan od četiri vrlo kvalitetna predloga. Druga poruka tiče se suradnje. To je pitanje koje mi često postavljaju. Dakle, kako napreduje naša suradnja, jer ovaj program se ipak bavi time i čuo sam i neku kritiku, ljudi koji mi govore da se čini, da ne činimo toliko koliko u prošlosti po pitanju suradnje. No, statistike su vrlo slične. FPU 7, 75% svog financiranja do sada dolazi odnosno odlazi na instrumente koji podržavaju istraživanje u suradnji. Dakle, 75% ide na zajedničke instrumente, a ostatak na istraživanje, razvoj, kao što znate, radi se o bespovratnim sredstvima za pojedinačne istraživače i mali i srednje poduzetnike, što također smatram da je fantastičan instrument e, o čemu ću nešto više za čas reći. Više jedna od pet publikacija se temelje na, suradnji akademskog i privatnog sektora, što je danas vrlo važno. Naime, smatram da je jedna od promjena koje sam vidio u akademskom svijetu ta da moramo više surađivati između industrije i akademske zajednice, a mi moramo biti pokretači toga. Vidimo da je velik broj publikacija, to sam vidio tijekom svog posjete Irskoj, ima jedan indikator koji pokazuje da oni koji, se, koji povezuju privatni sektor i akademiju ili industriju imaju mm, veći broj citiranja drugdje, dakle drugačiji snažni utjecaj. Moramo nastaviti ulagati u takvu suradnju između akademskog i privatnog sektora. Također smatram da je zapanjujuće što imamo neke dionike u istraživanju i razvoju koji dolaze iz 130 zemalja Pretpostavljam da je malen broj programa u cijelom svijetu, pogotovo ako razmišljamo o velikim zemljama koji imaju toliki broj uključenih suradnika i činjenica što smo toliko otvoreni svijetu je nešto je ovdje stvarnost. Treća poruka naše procjene evaluacije tijekom javnih rasprava pokazuje da je Horizont 2020 na dobrom putu što se tiče svoje troškovne učinkovitosti, odnosno tog modela za Horizont 2020. I jasno je da ljudi prepoznaju da je Horizont 2020. jedan od najjednostavnijih i rekao bih najmanje birokratskih programa u Europi. Kada smo radili konzultacije za proces pojednostavljenja, drugi val pojednostavljenja, to se pokazalo i odgovori su bili jasni. Horizont 2020. je jednostavniji, od većine nacionalnih programa. To smatram da je zapravo vještina parlamenta bila tijekom proteklih pregovora o horizontu 2020. gdje ste odlučili da ćemo imati jedan komplet pravila i jednostavno se tu pozabaviti financiranjima, odnosno stopom financiranja, paušalnom stopom 25% i svega toga što je bilo iznimno važno za uspjeh i troškovnu učinkovitost koja nam je važna. Četvrta poruka s moje strane za vas bila bi da je Horizont 2020. još uvijek tek kap u oceanu. Kada pogledamo činjenicu da Horizont 2020. ja to nazivam paradigmom 2 i 8%, dvaju različitih brojeva, ali koji su isti broj. Mi smo svega 8% ukupnih investicija u inovacije i znanost unutar Europe, a isto tako smo tek 8, predstavljamo tek 8% europskog proračuna, dakle dvije osmice, koji su slučajno isti broj, no pokazuju, govore mnogo. Nedavno sam se susreo s predsjednikom NHS-a SAD-u i pitao ga koliki je proračun za njihov zdravstveni sistem na godišnjoj osnovi i on mi je rekao da je 30 milijardi godišnje. Ja sam se mislio pogriješio je, jer to ne može jednostavno biti toliko velik. A to pokazuje i drugu stvar, a to je da u zemljama poput SAD-a količina federalnog financiranja usporedivog sa našom razinom Europske unije je primjerice svega 8% u Europskoj uniji, dok je preko 50% u SAD-u. Dakle, u postocima govoreći mala nismo, no postoji činjenica da je naše financiranje doista ograničeno na razini Europske unije. Dakle, morat ćemo se ovim pozabaviti iz drugačijih perspektiva i mnogo se više boriti. Znam da mi vrijeme polako istječe. Slobodno mi signalizirajte. Peta i posljednja poruka što se tiče naše privremene procjene je da Citiram, kroz svoju sredotočnost na ekonomski socijalni učinak Horizont 2020. na dobrom je putu da doprinese stvaranju radnih mjesta i rastu te stvaranju prioriteta Europske komisije. Prošli tjedan imao sam zadovoljstvo prisustovati plenarnoj po drugi puta kako bismo raspravili izvješće Labajov i Ajala Sender o troškovnoj učinkovitosti. Bio sam ponosan što sam mogao vidjeti da to izvješće doista prepoznalo činjenicu da jesmo troškovno učinkoviti, da dobro upravljamo svojom znanošću i kada vidite da naše znanstvene publikacije po prvi puta, ponavljam po prvi puta, što se tiče najcitiranijih članaka, su nadišle SAD da imamo indeks citiranosti više od dva puta veći od svjetskog prosjeka. To pokazuje da ne samo da smo troškovno učinkoviti, već i da smo učinkoviti u našem radu. A to su dvije različite stvari. Ako pogledamo utjecaj na gospodarstvo, jučer sam imao zadovoljstvo posjetiti Norvešku i fantastičan glazbeno-znanstveni festival i rekli su nam da se pokazalo da preko 60% rasta dolazi iz inovacija i znanosti. I mi smo u evaluaciji svoje proračune napravili i ispada da svaki euro, za svaki euro koji smo uložili, da ga se do 2030. može e, umnožiti 5 do 6 puta. Dakle, što se tiče privremene procjene, smatram da moramo nastaviti raditi ovako i nastaviti poboljšavati neke stvari gdje bih volio čuti vaše stavove. Prvo područje po meni koje moramo poboljšati i koje se pokazalo kroz javne konzultacije tiče se pretjeranom zasičenošću. Dakle, to je vezano s prvu točku. Trebalo bi nam više od 60 milijardi samo kako bi se financiralo tih četiri prijedloga, od kojih sada možemo samo jedan od četiri financirati koji su kvalitativno govoreći vrlo dobri. No to ne možemo. I bio sam sretan i pohvalio bih vaš zahtjev i iznos od 120 milijardi, odnosno povećanje iznosa za financiranje i doista smatram da je hvala vrijedna vaša hrabrost ovdje. Dakle, želimo na tome raditi, želimo baratati stvarima na drugačiji način kako ljudi ne bi morali gubiti vrijeme ukoliko neće moći doći do finala i do sredstava. Drugo područje na kojem znate da naporno radimo i vi ste bili od velike koristi u tome i vidim ovdje velik broj vas koji su doista pomogli komisiji sa zamisli što napraviti vezano uz disruptivne inovacije stvari neke za koje znamo da ne funkcioniraju dobro i tako smo zajedno s vama došli do zamisli Europskog savjetodavnog vijeća za inovacije i doista mi je bila od velikog značaja podrška koju ste pružili komisiji i tom projektu kako bi se stvorio način da se više ide od ozdo prema gore u smislu inovacija i to je još jedna stvar koju moramo poboljšati jer u suprotnom imat ćemo problem vezan uz inovacije. Jučer sam posjetio jedno poduzeće koja je rekla da je pokušala pristupiti našim programima, ali su bili odbijeni jer se smatrala previše inovativnim. Dakle, takvi primjeri ne bi trebali postojati, ne bismo trebali takve situacije imati. Uzgled rečeno, osoba koja se radi stvara elektricitet iz biljaka, radi se o nizozemskom poduzeću Plant I, e, a zbog toga što se bavi i biljkama i energijom, nije mogla dobiti sredstva od nas usprko svojim briljantnim zamislima. To je treća stvar i prije nego što završim rekao ću, reći ću samo nešto o uključenosti društva i zamisli da trebamo imati veći broj inovacija znanosti koja se temelji na misijama. Dakle, kada je Kennedy došao do zamisli sljetanja na mjesec, mislim da se više radilo čak u jednom sloganu koji je uspio sve prikupiti uz njega i uvijek se sjećam e, priče o tom čistaču koji je čistio kada je Kennedy posjetio nasu i Kennedy ga pitao što radiš, a čovjek dok je meo pod rekao je pa pomažem u sljetanju na mjesec. Dakle, smatram da nam je potrebno malo više takvog stava što se tiče perspektive stvari koje radimo. Moramo pronaći te načine da zakvačimo ljude, da ih više uključimo u znanost. Za kraj, kao što znate, Radimo i na radnom programu 2018. 19. 20. trogodišnjem razdoblju pred nama i surađujemo sa zajednički sa svima, pokušavamo saslušati ljude, kolege, jer potrebno je definirati prioritete. Prioriteti su oni prioriteti o kojima sam ovdje već u više navrata govorio, no taj dio posla moramo odraditi u sljedećim mjesecima i to kvalitetno. I vjerujem da ćemo tada biti u mogućnosti raspodijeliti sredstva za nadolazeće tri godine na način koji će riješiti neke od problema koje sam opisao. I konačno za FP9 okvirni program, vjerujem da sam to već rekao, dakle mi stremimo izvrsnosti, otvorenosti, uticaju i mislim da na ta tri načina moramo i sagledavati budućnost našeg FB9 ili horizonta 2027. ili kakav god naziv će već to dobiti. Otvoren sam tu za sve prijedloge. No jedni način na koji možemo s time započeti ili pravdati dodanu vrijednost našeg programa je u tome što doista mora biti izvrstan, otvoren i imati značajan utjecaj. Utjecaj da li socijalni ili drugačiji kako bismo uspjeli stvoriti bolje društvo. Dakle, o znanosti i inovacijama moramo neprestano razmišljati, moramo razmišljati o novom FP9 programu kao programu za znanost, inovacije u svrhu boljeg društva. Mislim da to ljudi od nas očekuju i da to moramo i obaviti. Hvala. Uh, uh, Hvala povjereniče. Jednoglasno smo usvojili kao odbor. A vašeg novog kolegu, i povjerenika, dakle evo, možete svakako e, govoriti pred nama kako god želite ovaj poseban dan. Dakle, a sada je u ime koordinatora ili zamjenika koordinatora u ime kluba za EPP, gospodin Ever. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče, lijepo što ste s nama danas. Moj osobni radni naziv za sljedeći program je Europski program 120 milijardi. Ne odnosi se dakle na budućnost i da mislim o ovoj amerikanizaciji to je razumljivo. Dakle, radni naslov u parlamentu bi trebao biti program od 120 milijardi eura. Mislim, bilo bi korisno dobiti neku referencu na, eh, na ovu pretjerano povlačenje. Dakle, dobili smo eh, neka razmišljanja, ali što sada trebali koncentrirati i povisiti eh, stopu povlačenja ili ostati kod ove ili reći koju će koliko će novaca trebati. Ali, dakle, recimo kako će to izgledati sljedeće dvije godine. sljedeće pitanje odnosi se na širi kontekst. Jedno od razmišljanja je bio ovaj znak odličnosti Seal of koji se odnosi na cijeli okvir e, programa Obzor 2020. Pa koje su vaše razmišljanja o početku razmišljanja o strukturnim fondovima kao i o novim e, financijskim instrumentima, pa recimo i instrumentu Kreativna Europa koji bi mogao također biti susjedski program, e, znači koji je recimo širi kontekst novog okvirnog programa. I treće pitanje je ubrzavanje fast tracking inovacija. Smisao je bio vrlo pozitivan, e, o, to je objašnjeno kao tri jedan od tri prioritetne instrumenta, to nam je rekla sama industrija, posebice male, nove i posebice nove tvrtke. Znači, koja je budućnost toga? A postoji predlog da se tu dvostruči proračun u dotičnom programu, bi li to trebao biti a, samostalni puni program, nekad e, kaže da to treba biti u e, VIC-u. Dakle, kako će to izgledati? I posljednje pitanje odnosi se malo na ono što ste rekli da e, javnost vidi kao uspješno, uspješnicu. Znači, koji je u vašim e, očima ključni projekt, e, projekti koje će šira javnost razumjeti, koji će se moći, recimo, prodati politički, koje će promijeniti cijelu situaciju po vašem mišljenju. To je doista važno u vremenima financijskih ograničenja pokazati i ukazati na nešto što se dobro razumije u široj javnosti. možda a, to mm, nije uvijek e, ono najbitnije što u istraživanju i razvoju mi gledamo, ali za širu javnost to jest bitno. Gospođa Kabizan Ruiz za SED, zahvaljujem. Također zahvaljujem e, povjereniku na onome što nam je danas rekao. Kad je govorio o okrenom programu 9 i u skladu sa onim što ovaj parlament e, je izglasao prošloga tjedna. Dva konkretna pitanja i dva načelna komentara. Dakle, prvo pitanje. Što će se dogoditi sa novim programom i hoće li to zahtijevati novi e, doprinos od zemalja članica, novi proračun od strane zemalja članica? I drugo pitanje, je li istina da se i Kanada želi pridružiti u Horizon 2020. u sljedeći okvirni program 9 e, i što mislite o otvaranju prema novim zemljama, a temelju njihovog doprinosa programu? hoće li oni moći u većem e, ili mjeroj doprinositi ili sudjelovati. Te na posljedku rekli ste da je sljedeći okvirni program 9 e, samo kap u oceanu e, u odnosu na ono što nam je potrebno, dakle samo 8%, dakle koje izglede mislite da imate za povećanje proračuna za okvirni program 9, hoćemo li dobiti ovih 120 milijardi i osim e, sinergije sa drugim e, fondovima, sudjelovanje zemalja članica je ključno. Razmišljate li o nekim mjerama da recimo se dobije ovih e, nužnih posla od strane zemalja članica načelno, a drugo, E, rezultati javnih konzultacija u obzor 2020. E, Naime, EP je sastavio izvješće koje se tiče saslušanja i radnih skupina i postoji jedan koncenzus da to treba zadržati za sljedeći FP9 zbog važnosti programa kako bi se mogli osnoviti na njegovu budućnosti. Dakle, ima tu niz e, pitanja, ali mislite li doista da e, je doista treba dobiti potporu za sljedeći okvirni program i potporu e, Europskog parlamenta kao predstavnika građana. A sada za Alde, gospođe E, Vjering. Zahvaljujem predsjedniče ovim pojašnjenjima. Htjela sam reći nekoliko stvari. FP9, e, nadamo se dakle da će komisija donijeti dobar tekst koji će nam e, omogućiti da doista možemo poduprijeti ovaj tekst. Ovi 120 milijardi nije pitanje niti želja, nego je nešto što je doista potrebno za odličnost, otvorenost i učinak u Europi. I slažemo se da e, kasnimo po tom pitanju. I još jedna stvar, strukturni fondovi kao što je već rekla kolegica. Treba pronaći neki način da se uspostavi veza između strukturnih e, fondova, inovativnog istraživanja i obzora 2020 VFP9. A inače, evo, želim samo reći da se radujem zajedničkom radu sa svima. Um, Dalun Dalunde, on behalf of Greens. Za zelene, izvolite. Gospodin Dalunde. Imam dva pitanja što se tiče istraživanja klimatskih promjena i održivog razvoja. Uvodna izjava 10 uredbe o obzoru 2020. govori o cilju od barem 60% ukupnog proračuna za obzor 2020 koji treba biti vezan, povezan sa istraživanjem za održivi razvoj, a također trošak povezan sa klimom treba e, biti veći od 35% ukupnog e, proračuna proračuna 2020. Ali u dubinskoj analizi koju je provela komisija vidi se da se zaostaje za, ovom, za ovim ciljem. U svjetlu Pariškog sporazuma situacija nam nije prihvatljiva. Pa su moja dva pitanja sljedeća. Što će učiniti povjerenik da ispravi ovu situaciju u posljednjim godinama tekućeg programa kako bismo ipak ispunili cilj? I drugo, je li komisija spremna ići dalje za FP9, posebice obzirom da je EP u posljednjem Strasburgske e, sesiji usvojio naš zeleni amandman za izvješće o obzoru 2020 za prioritiziranje financiranja istraživanja u području klimatskih promjena. Hvala. Gospodin Kodevska. Zahvaljujem. Povjereniče, hvala što ste došli na sastanak odbora. E, Želim vas pitati sljedeće. Kolege su govorili o rezoluciji osvojenoj 13. lipnja. Ovdje sam, ovdje sam, povjerenče. Dakle, ova je rezolucija usvojena sa više od 520 glasova za. Dakle, velikom većinom parlamenta, e, odnosno zastupnika, i ukazali smo na niz problema koje smo utvrdili u obzoru 2020. Dakle, koje su vaše konkretne ideje koje se odnose na to kako se ti problemi mogu razriješiti? E, to je nešto čime se bavimo. Očekujemo konkretne odgovore. Bili smo prilično općeniti, e, nismo e, upućivali na bilo koje konkretne sektore, niti socijalne, niti inovativne nadležno. Sada ćete nam vi, povjereniče, možda dati malo više informacija. Europski Information Scoreboard je danas e, Innovation Scoreboard je danas objavljen i zaostajemo za kreme panom, Sjedinjenim državama i tako dalje, Kanadom. To svakako ne znači da nismo napredovali. Što se tiče povećanog broja publikacija, citiranja, inovacija, pa ipak. A moje bi pitanje bilo koje su dodatne mjere predviđene od strane komisije, a kako bi se riješio ovaj problem inovacije na takav način da postanemo e, jedni od vođa ili predvodnici u ovom sektoru. Naime, moramo osigurati da najambiciozniji i teški problemi se financijski podupiru. Upravo zato se pitam kako, ćemo, kako će izgledati vijeće za inovacije, kakav će biti njegov portfelj, proračun i kada će na kraju biti uspostavljen. I pitanje je bi li ova institucija mogla dati ovu potporu za aktivnosti i mjere koje poduzima upravo komisija. Dakle, računam na informacije o konkretnim idejama po ovom pitanju. Hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin Rubić. Zahvaljujem. E, e, ja sam član i odbora za proračun i uvijek se to postavlja onda pitanje sada kada govorimo o višegodišnjem okvirnom programu. Kako treba odabrati didaktički način postupanja, naime, i Brexit ovdje igra određenu ulogu, pa koji će model odabrati Velika Britanija kako bi se, kako bi mogli ovdje biti u budućnosti uključeni i eventualno imati e, doći do povećanja proračuna i vjerujemo također da, da bismo u svakom razdoblju trebali tražiti udvostručavanje proračuna i onda rasprava s ministrima ide E, u smjeru koliko oni žele smanjiti naše potraživanja i uvijek se pokazalo da mi trebamo tražiti više, a onda ministri to e, srezuju. A što se tiče stručnih i konkretnih stvari, kako izgleda stvar sa jezičnim tehnologijama? E, naime, u posljednjim mjesecima došli su neki razvoj Sierra Santo i također drugo područje koje je zanimljivo ovdje, Danas e, prije podne se već raspravilo o kukijima i e, svim ovim algoritmima koji se šire po mrežama, dakle i također umjetna inteligencija. E, bi li možda bilo pametnije razmišljati program enabling tehnologije ili privatno javno partnerstvo kako bi se e, upravo na to stavio fokus e, i Europa e, odabrala jednu takvu enabling strategiju. A treća stvar, baterije igra se veću ulogu, naime vidjeli smo da litijsko-ionske baterije u malom mobitelu E7 gore. A što će biti kada E, kakav golemi akumulator e, u automobilu se zapali pa na parkiralištu u podrumu neke zgrade ili kad recimo u Strasburu se sparkira deset takvih vozila jedan kraj drugoga i jedan se zapali. Dakle, zanima koje ćemo programe u tom smislu dalje razviti i naravno pitanje i težine tih baterija. To su također pitanja koja treba usmjeriti e, znanstveno i stručno u, konkretnom, korektnom smjeru. Gospodin Mrta. Zahvaljujem predsjedniče. U razdoblju recesije e, Obično je kultura prostor koja se sreže inovacije jer ljudi kratkoročno misle da je to nešto što se neće isplatiti ili neće dovoljno brzo isplatiti, a u našem gospodarstvu E, rezultati moraju dolaziti odmah. Znate, kada imate svijet zapinga, onda sve moraju i financijski rezultati doći odmah. A ono što me muči iz vaše prezentacije je sljedeće, da nije da nam nedostaju ideje, nedostaje nam sredstva. Kad ste govorili o onome što se događa u Sjedinjenim državama, ako odete u Silicijsku dolinu, na primjer, vidite mnogo istraživačkih laboratorija i mnogo je europljana tamo. Znate što oni daju Danko čekove za istraživanje. Pa dobro, evo moje pitanje. Inovacija da, ali inovacija za što i za koga? I također gledamo energetske politike, nove oblike energije. A to bi trebao biti prioritet za Europu u interesu građana i planete. Pa vi ste financirali niz istraživačkih projekata E, o ovim industrijama. E, energija vjetra, valova, sufinancirani projekti e, i i tu energiju zapravo možete podijeliti na energiju valove i onoga što je pod e, površinom tako dalje. Ali na stranu prototipi koji propadaju jer nemamo sredstva za razvoj i industrializaciju tih ideja. A kada govorimo o kopu 21 moramo biti ambiciozni jer ako ovako nastavimo Imat ćemo jednu cijelu industriju koja će ostati prepuštena svojim vlastitim e, sredstvima jer e, će e, stvari biti preskupe i svi će se vratiti na naftu i ugljen. Dakle, povjereni s svojim dobrim idejama koje imamo i učinkovitošću i troškovnu učinkovitošću i svim time, kako osigurati politike koje će biti manje fragmentirane? Naime, vi kažete da potpore i sve, međutim, istovremeno se kaže, evo, nažalost, nešto se i od toga ne može financirati. Dakle, moramo biti konzistentni. Hoćete li doista moći konzistentno sve ovo urediti i popratiti to proračunom koji će doista pomoći u razvoju industrializacije kako bi se cijene spustile i sve je bilo pristupačno svima. Um, Hvala kolegi. Gospođa Nibler. Äh, Evo tri kratka pitanja. Evo samo tri kratka pitanja. S jedne strane, kada pogledate e, evaluaciju na sredinju, sredini razdoblja, nešto ste htjeli još reći za instrument za male i srednje tvrtke, možda to možete malo još proširiti ovo. Drugo pitanje, naime, mi smo u Njemačkoj E, imamo puno temeljnih istraživanja, postoje neke spoznaje o tome koliki je udio inovacija iz ovih e, temeljnih istraživanja, bazičnih istraživanja. E, postoje neka saznanja o tome. I treće i najvažnije pitanje odnosi se na vrijeme nakon, nakon razdoblje nakon obzora 2020. Vi ste rekli da će E, biti novi e, okvirni program kao inovacije za bolje društvo pod tim okvirnim nazivom. Međutim, imate li već neke predođbe? E, što se tu razmišlja što se tiče pripreme novog istraživačkog programa? Zahvaljujem. Hvala, gospodin Danjika. Hvala. Hvala povjereniku što je došao danas ovdje na ovaj dijalog. I hvala vam na vašoj prezentaciji. Mislim da smo mnogo naučili iz nje. Nažalost, ljudi koji zaista poznaju dinamiku fondova za obzor 2020. su vrlo rijetki a ova srednjoročna evaluacija nam je iznimno korisna. Imam nekoliko pitanja koja bih vam želio prenijeti o temama o kojim smo razgovarali u ITREU. Zabrinuti smo e, zbog toga što bez obzira na naš trud da smanjimo emisije CO2, taj trud podriva nedostatak napretka na polju transporta. Koliko je meni poznato, glavni razlog za to je činjenica da europska industrija je još daleko od toga da ima pristup potrebnim tehnologijama za automobile koji bi ih opremili elektronskom, električnom tehnologijom e, koja bi bila djelotvorna na udaljenostima od preko 300 milja. Da li mislite da će biti više stimulacija za istraživanja u tom polju? Jer u ovom slučaju bismo mogli mnogo izgubiti ako ne djelujemo. Kina e, danas postiže ogromne napretke, oni proizvode električne automobile i autobuse a napredak u Europi u tom, na tom polju je vrlo spor. Također i sami proizvođači imaju utjecaj na to koji odbijaju ponuditi proizvode korisnicima koji žele imati električne automobile, ali nemaju e, dovoljno načina punjenja tih automobila. Što se tiče medicinskih istraživanja, tu smo u konkurenciji sa SAD-om broj ljudi koji žele ići u SAD na liječenje trebao bi biti što, što je manje moguće. Ljudi žele ići tamo na liječenje zbog toga što je njihova tehnologija napredna i za dijagnozu i za liječenje. Ovdje u Europi također ljudi nemaju pristup tako naprednim eh, liječničkim tretmanima kao u SAD-u. Danas sam se susreo s predstavnicima jedne organizacije koja se bavi e, rakom želuca i rekli su mi da su iznosi za njihova istraživanja toliko mali da nažalost čak ni specijalizirane klinike u Europskoj uniji i program, istraživački programi ne mogu popuniti te potrebe. statistike kažu da nismo na pravom putu. Znam da ovo nije toliko usko vezano uz vaš mandat, ali cijenio bih e, vaš odgovor što se tiče ovoga o medicinskom istraživanju. Mislim da bi nam to bilo korisno. Hvala. Hvala. Kolega Turmas. Hvala. Dobrodošli povjereniče, mislim da ste upravo kad kažete da treba uključiti više ljudi. A čuo sam da ste i na konferenciji e, rekli da treba doći do nule do 2050. To je zaista pravi slogan. Treba doći do nule u sektoru grijanja, sektoru električne energije. Potrebne su tu tehnologije, ali i također mreže i ta sociološka dimenzija, dimenzija gradova i tako dalje. Moje pitanje je, imamo jedan samostalni program koji se zove Energy Intelligence Europe, izgubili smo tu malo vidljivosti i kako namjeravate u sljedećoj fazi baviti se tim e, klimatskim e, pitanjima i transportom, kako namjeravate to učiniti vidljivijim? To su za nas bila uvijek glavna pitanja, ali više toliko i nisu. E, sljedeće pitanje baterije, ovo što je spomenuo kolega, u Kini postoji 150 tisuća električnih autobusa, u Europi imamo 7 tisuća. U domeni gdje smo bili svjetski vođa, riskiramo da izgubimo tu vodeću poziciju. Za aute je situacija još radikalnija. Ali ako Europa ne bude u mogućnosti proizvoditi baterije, onda 35 do 40% dodatne vrijednosti automoto industrije će biti izgubljeno za Europu. Dakle, gdje smo sada u dovođenju tih tvornica novih baterija, baterija nove generacije? Dakle, potrebne su nam e, e, tvrtke koje se bave energetikom, potrebne su nam softverske tvrtke, potrebne su nam automobilske tvrtke, kinezi. I, na primjer, Musk je uložio 5 milijardi, kinezi ulažu 23 milijarde. Kako mi možemo postići tu kritičnu masu? Zadnje pitanje inovacije Bili ste u Kini, možete li nam reći o tome što se tamo događa i postoje neke lekcije koje bismo mogli naučiti od njih? Hvala. Hvala. Gospođa Mudve. Hvala lijepa. Kolege su već mnogo toga rekle. Samo da se nadovežem na nekoliko drugih stvari na ovo što je rekao gospodin Nike. E, spominjao je organizacije koje se bave istraživanjem raka. Neke od njih su istaknule da rade na nekim uskim područjima, ali nisu povezana ta razna istraživanja ona nisu koordinirana, a ako kad bi bila koordinirana mogla bi postići bolje rezultate nego sada kad su izolirana. Dakle, zanima me kako razviti tu povezanost. A to me dovodi i do pitanja komunikacije prema građanima, kako to poboljšati. Moramo biti djelotvorniji u toj komunikaciji, moramo govoriti o ishodima, rezultatima tih istraživanja, ne samo o samim projektima i istraživanjima, već i o njihovim rezultatima, dakle tu treba biti eksplicitni. Druga stvar, tiče se stope uspjeha tri od četiri a tu postoji zabrinutost, to možda dovede do nezainteresiranosti Kolege su više o tome rekle e, da treba uključiti ljude iz cijele Europske unije. Građani i znanost e, treba tu postati mehanizam kojim ćemo uključiti što više ljudi i na kraju to je bilo i u izvrsnom izvješću koje smo imali prošli tjedan, a to je što, da zadržimo Britaniju uključenu u sve što je duže moguće. Moje mišljenje o tome kako je loša ideja Brexit već sam izrazila mnogo puta. Ali mislim da bi bilo koristi za sve da Britanija ostane što duže uključena i da nastavi doprinositi programima u bilo kojem obliku je to moguće i u smislu proračuna i u smislu znanosti. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Rol. Zahvaljujem. E, neću sada govoriti o temi za istraživanje, nego e, svako naravno ima svoju temu E, za istraživanje koje bi posebice htio da se istražuje, ali htio bih samo reći da kad vi kažete da će se to nastaviti, a prije ste tome izvijestili da e, prethodna e, istraživačka politika je bila vrlo uspješna, ali želim odgovoriti na pitanje što se onda ovdje mora promijeniti u sljedećem programu. Znači moramo li onda svaki puta kad radimo nove planove za okvirne programe i imati nove imena i nove ideje ili nije, e, nije li središnja zadaća nastaviti ono što je bilo dobro i za to osigurati više novaca? Znači za sljedeću rundu meni je najvažnija e, zadaća više novaca osigurati, ali kada govorimo o tome što bi se još dalje moglo poboljšati, E, bio bih e, zahvalan na napomeni o tome, ali mislim da je to središnja zadaća koju moramo ispuniti, a ne uvijek izmišljati nove priče, nova imena, nove projekte i tako dalje. Hvala lijepa. Gospođa Toja. Hvala. Dobar dan povjereniče, žao mi je što nisam bila na vašoj prezentaciji, ali imala sam jedan važan sastanak, tiče se posla u Italiji kod kuće. Naravno, ovo pitanje je važno, ali mislim da bi bilo važnije kad bi bili sigurni da naši prijedlozi dovode do nekih konkretnih rezultata. Mnogi su zastupnici rekli zanimljive stvari, ali ne znam o čemu to sve vodi. Da ću vam neke primjere Prvo, e, parlament je usvojio izvješće Kabezon. Te preporuke trebale bi biti dio politike komisije, ali je li to slučaj? Ne, da ili ne? Drugo, želi bismo djel, e, sudjelovati u odabiru prioriteta kad imamo te nove programe, tko odlučuje o njima, stručnjaci i tako dalje. Čuli smo i o zdravlju alternativnim energijama, trebali bismo imati glasa u tome koji bi prioriteti trebali biti. Moja treća stvar, e, želio bih znati više o vijeću za inovacije, kako je ono ustrojeno, ponekad moramo osigurati da i mi imamo tu nekog utjecaja u tome poslu. Zadnjih godina Europski parlament predložio je mnogo stvari i moramo jasno iskomunicirati prema građanima što smo sve mi predložili. Dakle, zanima me hoćemo li mi imati nekog utjecaja na izbor prioriteta, jesmo li mi aktivni partneri u, tom procesu, a to se može primijeniti na sve, sva povjerenstva. Dakle, treba poboljšati u suradnju parlamenta i komisije. Završne napomene gospođa Matijas u ime Guja. Hvala predsjedatelju, dobrodošli gospodine povjereniče na naš odbor. Ja bih govorila o određenim zabrinutostima vezanim uz obzor 2020. i financiranjem tog programa. Kolege su već spominjale tematska područja, ali ovo što ja hoću reći više je vezano za područja znanja koja će se financirati. Proračun je povećan, to je dobro ali kao što je već rečeno mnogo puta, ne možemo imati inovacije bez temeljnog istraživačkog rada, bez ulaganja u znanost. I ako ne ulažemo u znanost, za nekoliko godina nećemo više moći imati inovacije. Važno je sve više sredstava odvajati za inovacije ali ako mislimo o osnovnom istraživačkom radu i ovom vijeću za istraživanje, tamo sjede neki dobitnici Nobelovih nagrada, ali ako pogledamo i humanističke znanosti, i to je važno za vidjeti u kakvom društvu želimo živjeti, a to područje ne financiramo dovoljno. Svi smo svjesni, svi koji su bili u prijašnjem sastavu parlamenta, osjećali su da su izostavljeni iz eh, programa Obzor 2020. Dakle, ja sam zabrinuta što se tiče financiranja za humanističke znanosti. Također sam zabrinuta što se tiče istraživanja u, za obranu i koliko sredstava se preusmjerava iz drugih projekata u obranu. Dakle, tako preusmjeravanje e, sredstava me zanima. Hvala. Hvala kolegama. Ne javlja se više nitko za riječ. Da, mala napomena. Samo što se tiče mog pitanja o kontekstu drugih programa. Želim vam dati jedan primjer ETS je trebamo imati novi instrument, ali to je još jedan izolirani instrument i sada je donešena odluka da želimo imati e, nekoliko pilot, pilot projekata u Europi, a sada je donesena odluka da će se ta sredstva preusmjeriti u druge instrumente koji nisu vezani uz tu tehnologiju. To je primjer gdje imamo program za čelik i ugljen, onda imamo ostale programe fonda e za ETS i želimo postići nešto veliko kao što je postrojenje za čelik eh, koje ne proizvodi CO2 i onda se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 Imam četiri kratka komentara. Što se tiče budućnosti, moramo koristiti tehnologiju da oblikujemo svoju budućnost, a drugo, jutro smo razgovarali o raznim pitanjima. Meni se čini da neke kolege nisu u potpunosti razumjeli da ćemo u budućnosti vidjeti mnoge vrste alternativnih izvora energije, E, energiju vjetra i slično. To će stabilizirati cijelu mjeru zahvaljujući mrežu zahvaljujući novim izvorima energije. U njemačkom kontekstu ne možemo ostvariti mnogo napretka zbog rizika da se sruši mreža. kao, slično kao i vrijeme vašeg saslušanja na istom odboru prije nekoliko godina. Thank you very much, Hvala, gospodine predsjedatelju. Uvijek je dobro imati ovoliko puno pitanja. Prvo, gospodin Christian Eller pravu je u ovome što je rekao i njegova napomena da je taj iznos koji je spomenuo važan, to je točno. A bez više sredstava teško je riješiti to pitanje. taj problem previše prijava se ne može bez toga riješiti. Ali može se pokušati potaći ljude da manje vremena trate u cijelom tom procesu. Ako netko dođe u drugi stadij procesa i tu ne uspije proći i moramo nešto učiniti kako bismo poboljšali stopu uspjeha na drugom stupnju u odnosu na prvi stupanj. Moramo pomoći ljudima, moramo biti jasni u pozivama na natječaj, moramo biti jasni u tome što želimo da ljudi ne gube vrijeme ako vide da nešto nije za njih. E, najveći problem, a to je količina sredstava, to ne možemo trenutno riješiti, ali možemo raditi na ovom procesu iz dva stupnja, možemo poboljšati prolaznost na drugom stupnju i to možemo učiniti zajedno. Pitali ste me također o ovom brzom putu ka inovacijama. To pitanje se pojavilo i kod drugih kolega u različitim oblicima imamo ogromnu fragmentaciju imena i programa, ogroman broj programa, neki su uspješni, a ono što želim ovdje reći je to da imamo ono što je najbolje što se tiče inovacija. Mislim da bi za, za mene to trebalo biti dio cijele ideje e, koje je novo e, Europsko vijeće za inovacije. Danas sam o tome govorio i kolegama u komisiji. Ljudi su izgubljeni među svim tim imenima koja imamo. Jedna od dobrih stvari što bismo mogli učiniti što se tiče okvirnog programa 9 je smanjiti broj imena kako bi ljudi mogli vidjeti koji je to brand koji mi imamo. Mi imamo dobar brend ali on je rascijepkan u različite programe. I mislim da bi taj brzi put prema inovacijama bio jedan od ključnih elemenata Europskog vijeća za inovacije i želio bih tu dobiti vašu podršku. Druga stvar što ste rekli, a to je percepcija među stanovništvom. Mislim da je percepcija ta danas da ne znaju kamo ići, tu, ih, tu im trebamo pomoći i zato mislim da je dobra ideja ta e, vijeća za inovacije. E, pečat izvrsnosti, mislim da je to odlična ideja, ali u e, okvirnom programu 9 imamo sasvim drugčiji pristup radu sa strukturnim fondovima. To je jedna teška rasprava ali moramo uskladiti svoje prioritete. Najvažnija stvar je ta da naši prioriteti u obzoru 2020. moraju biti u skladu sa prioritetima strukturnih fondova u pogledu e, znanosti i inovacija. To bi bio prvi korak. Dakle, ti prioriteti i ideje moraju biti usklađeni. Mislim da bi to bilo od velike pomoći svima.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 ali koliko ja znam nema, rasprava, nema razgovora s Kanadom e, e, o e, sudjelovanju u obzoru 2020. Kanada je svakako važan saveznik za ovaj program i druge zemlje također rade zajedno, ali te zemlje onda ne pripadaju to. Okay. Što se GTI-a tiče, nemam nekakvih informacija koje vam mogu dati što se tiče mog vlastitog portfelja. Ne radi se baš o mom području rada, no pozabavit ću se time i odgovoriti. Dakle, ovo me razmišlja kao nečem za budućnost i imat ću svakako tu na umu vaše prijedloge i pokušati ih u sve klopiti. Što se FP9 tiče i računalstva, očito potrebno nam je uvoz toga sad. No, kao što sam rekao, nisam za to osobno nadležan. Što se povećanja proračuna tiče, da, vjerujem da ukoliko želimo nastaviti, ukoliko Europa i dalje želi imati vodeću ulogu u inovacijama, znanosti, i zapošljavanju, morat ćemo osnažiti svoj proračun. No, nažalost, to nije niti na meni, niti na vama vi svakako možete učiniti nešto, no u krajnjoj liniji to je na državama članicama i bit će teško pridobiti ih na tako nešto. No oni također moraju shvatiti da bez znanosti, inovacija, rasta, ne, nema rasta, a bez toga pak nema gospodarskog rasta. Imali smo jedno pitanje, nekoliko komentara, odnosno no FP9 i tome što je doista potrebno za promjene u budućnosti. Spomenuli ste ono što je gospodin također spomenuo, rad sa strukturnim fondovima. Što vjerujem da je za nas ključno, dakle, da se razvije ta zamisao pečeta izvrsnosti, i kako bismo mogli zajednički raditi sa strukturnim fondovima, razvijati iste prioritete i uklopiti ih, uskladiti sa budućim prioritetima za znanost i inovaciju. Govorili ste također o dihotomiji između istraživanja i inovacija. Smatram da moramo kad kada razmišljati na način da takve dihotomije niti ne posta. Vidio sam vrlo velik broj znanstvenika koji su dokazali e, neke koncepte koji su izuzetni i isto tako velik broj njih koji su se bavili inovacijama kao i inovatora koji su postali znanost, znanstvenici u nekoj točici u svojoj karijeri. Dakle, to je potrebno također istražiti malo dublje. Gospodin Delonde mislim da je spomenuo Dvije stvari koje su točne, što se klinijske aktivnosti tiče, sada smo na 27%, cilj je 35%, te što se tiče održivog iznosa koje smo odlučili od 60%, a gdje smo za sada tek na 53,5%. Ovdje bih rekao da na temelju mojih razgovora sa službama u radnom programu za 18. 19. i 20. godinu ne znam da li mogu dati nalog za tako nešto, ali barem mogu pokušati uvjeriti sve. To su stvari koje moramo rešiti. Tu imamo još tri godine vremena, ali svakako nisu dobre vijesti da ciljeve nismo do sada ostvarili. Još bih rekao, zapravo ući ću odmah u detalje, primjerice što se RCA tiče, Europskog istraživačkog vijeća. Radi se pristup od ozdo prema gore i imamo projekte koje su doprinijeli održivosti klimatskih aktivnosti ali zbog toga što dolaze iz rc nisu bile obračunate. Zbog čega? Zbog toga što jednostavno nije bilo uz kućicu koja označava da li jest ili nije nešto klimatski projekt. No mislim da one spadaju u to. Tako da moramo također razmotriti način na koji smo procjenjivali neke od projekata. I tu stvari moramo učiniti vidljivijima. Dakle i na tome, na tome također radimo. Zastupnica Kadrika. Hvala što ste spomenuli e, tablicu rezultata za inovacije. Tu smatram da se krećemo u dobrom smjeru, no i dalje još dosta toga pred nama. Razlike koje vidite između onoga što mi ovdje radimo i što se događa u ostatku svijeta, e, razlog je vrlo jednostavan. Mi ulažemo manje nego što oni u svojim zemljama ulažu vidimo koliko Kinezi sve više i više svake godine ulažu u Južnoj Koreji, u SAD-u. Jedna od velikih razlika tu je također privatni sektor koji ulaže više sredstava u tim zemljama nego kod nas u Europi. Zbog toga smo došli do te zamisli fonda za Europu gdje ćemo pokušati privući više privatnih sredstava za ulaganje. Ukoliko ne uspijemo privući taj privatni novac, smatram da nećemo moći ništa promijeniti. Neki su me također pitali e, vezano uz RC. Jučer sam imao sastanak e, sa vrlo mladim poduzetnicima vezano uz definiranje toga. Rekao sam im tri stvari koje smatram da bi to trebale definirati. Jedno je brand Europe, brand inovacija u Europi. I kao što sam već rekao, moramo stvoriti brand koji će biti vidljiv, za koji će ljudi vidjeti. Imam brand Europskog vijeća za inovacije, imam njihova zajam ili bespovratna sredstva i ne samo da sam tu ponosan, već će sada odlagaču u rizične kapitale željeti u mene uložiti jer tako nešto imam. A to je moguće ukoliko imate brand koji je čvrst, dosljedan i snažan i velik. Druga stvar se tiče zamisli da moramo imati pristup od ozdo prema gore. Mijenjamo stvari, to ćemo testirati na instrumentu za male i srednje poduzetnike. Otvorit ćemo natječaj bez tema Dakle, imamo natječaj, ali ne izjašnjavamo se da li se radi o energiji, biologiji ili nekoj drugoj grani. Jednostavno se otvori natječaj kao unutar i gledamo kako stvari funkcioniraju. To ćemo testirati u sljedećih nekoliko godina. A treća stvar koju ćemo uvesti su intervjui u instrument za male i srednje poduzetnike. Zbog čega? Zbog toga što ako razgovarate sa nekim ulagačima, oni će vam reći da je važnije od same zamisli osoba Osoba koja ima energiju, koja želi stvari odraditi, koja je usredotočena i čak možda ako ima i lošu zamisao, ali koju može pretvoriti u fantastičnu inovaciju. A netko sa sjajnom zamisli, ali bez vještine, usredotočenosti, energije, neće moći odraditi stvari. Naime, inovacije <clears throat> kako da to kažem, su zamisli koje se množe sa razmjerom, veličinom. Ako imate zamisla, ne možete ju množiti, povećati, ostaće vašoj ladici, neće postati inovacijom. Dakle, to je ta moć multiplikacije zamisli sa veličinom koja dovodi do inovacije. Nadamo se uz vašu pomoć, to je komentar za gospođu Toju, u slučaju Europskog vijeća za inovacije smatram da mogu reći održao sam već nekoliko sastanaka unutar parlamenta većina vas je bila vrlo otvorena tome da se prikupi što je više ideja, da se više uključe, ti su sastanci bili otvoreni Imali smo sastanke i razgovore, doista vaš doprinos mi je vrlo važan. Pa bih samo još jednom naglasio da sam doista otvoren tome i pobrinut ću se, gospođo Toja, da sljedeći puta kada se sastanemo da svi budu uključeni informacije Pitanje gospodina Rubiga tiče se implikacije Brexita. No mislim da je to pitanje na koje nažalost ja ne mogu odgovoriti. Tužno je što se događa. Podijelio sam s vama već svoje emocije, no moramo preći na dijela i vidjeti kako stvari riješiti. Spomenuli ste jezične tehnologije, algoritme i budućnost umjetne inteligencije. Vjerujem da je to vrlo važno kao politički izbor, a taj politički izbor je da ukoliko želimo umjetnu inteligenciju da nas zamijeni ili želimo umjetnu inteligenciju da pojača, poveća našu inteligenciju, mislim da se moramo tu odlučiti, napraviti izbor, nakon čega možemo prijeći na sljedeću razinu. Ono što sada nedostaje i vjerujem da gledamo taj oblak znanosti i razmatramo što on može učiniti. Dakle, mi možemo arhivirati velik broj informacija, prekupiti podatke, no ukoliko ih ne objedinimo da zajednički rade, nećemo doći do sljedeće razine umjetne inteligencije i u tome Europa mora biti dobra. Pitanje gospodina Martana. Dakle, rekli ste inovacija, e, zbog čega i za koga? Na prvo pitanje rekao bih jer želimo stvoriti radna mjesta, a za koga? Za sve. Dakle, zbog toga želimo program znanosti i inovacije za cijelo društvo kako bi se mogli boriti protiv nejednakosti koje stvara globalizacija. I u tome uspijemo, ljudi će to razumjeti. Teško mi je kada kažete da imamo neke prototipe koji postoje ali se nalaze u nekoj garaži. To je tužno i to se događa zbog toga što nemamo dovoljno investicija u Europi. Dakle, hvala vam zbog toga što ste rekli i mislim da ste postavili važna pitanja. Ako netko ima dobro zamisao, što s njom? Smatram da je potrebno više investicija, ne samo javnih, već i privatnih. Za to se moramo boriti i Ministarstvo znanosti je nešto prema čemu se treba odnositi kao ministarstvu financija. Također što se tiče MSP-ova, mislim da smo nadišli ovaj cilj od 20%, skoro smo na 24% sudjelovanja MSP-ova koji udio dolazi iz temeljnog istraživanja? To je vrlo teško pitanje za dati odgovor na njega. Uobičajeno tu informaciju tražim DRC-a, jer oni su ti koji nam pružaju brojke projekata koje imaju i koje se nakon toga pretvara u stvarne projekte. Dakle, sjajan primjer je dokaz koncepata. Posljednje statistike koje su mi u glavi je da imamo 34 patenata koji dolaze iz RCA, dakle iz njihovog konceptualnog rada, za unutar horizonta 2020. Spomenuli ste i F5.9, inovaciju za bolje društvo. Sada mi ponestaje vremena, no stići ću unutar još minutu, dvije. Za FP9 doista mi je uvijek drago raspraviti s vama konkretno što možemo učiniti vezno s ta tri stupa izvrsnosti, pa mislim da bismo mogli možda zajedno organizirati jedan sastanak upravo na tu temu. Gospodine Nika, mogu možda i na portugalskom probati. transport. Neki dan sam posjetio naše zajedničko poduzeće e, za akumulatore baterije, partnerstvo od 1,3 milijardi između poduzeća komisije koje se bave hidrogenskim i električnim vozilima. No vi ste rekli sve što je važno. Ako nemamo mrežu, cjelokupni okvir, kako možemo uspjeti? Mislim da moramo više uložiti u taj okvir u budućnosti. I sasvim kratko, gospodine predsjedniče, još imam dva, tri pitanja. Jedno od Kloda Turmesa, što se vidljivosti energetskih politika tiče, mislim da što se vidljivosti tiče, da moramo povezati stvari. Daću primjer. Kada smo odlučili o našem priopćenju o obrazavanju energetske strategije i rekli da ćemo razmotriti obnovljive izvore energije, elektroničku mobilnost, baterije i obnovljivu energiju, dakle, smatram da te stvari moramo obratiti u jedan jezik koji ljudi razumiju. Neki dan mi je Bertrand Picard rekao, zbog čega ne stvorite misiju i kažete da ćemo mi proizvesti prvi komercijalni elektronski avion to su stvari kakve ljudi moraju razumjeti. Dakle, moramo prevesti te naše izjave u stvari koje ljudi doista mogu razumjeti. I sa time se doista slažem. Još možemo bilateralno sa time pozabaviti, ali ne želim izostaviti nikoga. E, zastupnici Toja bih rekao e, doista sam osobno shvatio ovu poruku, rekli ste da nije namijenjena isključivo meni, ali doista želim čuti i vaše predloge. I što se izvješća Cabezon Ruiz tiče, možete provjeriti da preporuke iz njega će biti uključene u naš rad i ja ću biti ovdje odgovarati za to ukoliko do toga ne dođe. Dakle, te stvari doista osobno doživljavam i pobrinuti ću se da i potruditi se doista to učiniti. Gospodine Royal, Hvala na vašem pitanju oko toga što sljedeće moramo promijeniti. Kada stvari funkcioniraju, mislim da ih ne bismo trebali mijenjati. Imamo sjajne stvari, ali imamo i velik, i broj toga što ne bismo trebali mijenjati. Ne bismo trebali mijenjati stvari vezano uz temeljno istraživanje, ovdje doista i da sjajno obavljamo posao. Trebamo povećati ovdje rad, ali ne mijenjati. Što se industrije partnerstava tiče, niti tu ne bismo trebali dirati stvari. To nam sjajno ide, ali više moramo učiniti vezano uz ovakav tip inovacija koje idu prema SAD u drugim dijelovima svijeta. I to su te zamisli od objedinjavanja različitih instrumenta koji već postoje, već su tu, ali pod jednim brendom inovacije u Europi. I to želimo. Ali slažem se potpuno s vama i pažljiv sam da one stvari koje dobro odrađujemo da ih ne mijenjamo. To nećemo učiniti. Zastupnica Matiješ. Dakle, samo ću reći da sam zahvalan na vašoj zabrinutosti. Razgovarao sam i govorio mnogo temeljem istraživanja o socijalnim znanostima i mislim da danas, kada govorimo o znanosti, inovacije, humanističkim znanostima, da je razvoj izuzetan. Jedna kineskinja prošle godine dobila kinesku nagradu za medicinu jer je praktički riješila problem malarije time što je pročitala pjesmu u jednoj knjizi staroj 2000 godina što nam pokazuje da takvo međusobno oplađivanje različitih e, grana znanosti je vrlo važno. Dakle, ne bismo trebali pobrkati naše raskute sa horizontom 2020. i stvari ovdje trebamo jednostavno držati odvojenima. Zastupnica Moody. Eto, posljednja rečenica. Što se tiče silosa, dakle isti odgovor koji sam na portugalskom, e, da gospođi Matijas moramo mnogo bolje raditi što se tiče interdisciplinarnosti i moramo tu uključiti te socijalne znanosti vezano uz doktorante medicinskih znanosti i vidjeti kako studenti s medicinskih fakulteta se mogu baviti, više miješati svoje studijske grane i jednostavno stvoriti takvo okruženje na našim sveučilištima, promijeniti na neki način stvari i bolje komunicirati sa našim građanima. I žao mi je doista što sam sad ostao bez vremena. Gospodine Količek, hvala na vašim komentarima također. Nadam se da nisam nikoga prevelik broj stvari zaboravio. Da možemo i bez mikrofona iz se naći da vam damo odgovore na preostalo. Zahvaljujem, čestitam gospodine povjereniče, sjajni odgovori, no loša vijest za vas, jer vaša kolegica Bjenkovska je morala par minuta čekati pred prostorijom. Ali, to je isto kolegijalna stvar. Hvala vam lijepo.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 Dear friends, ladies and gentlemen, let me welcome Madam Commissioner Bienkowska, responsible for uh, internal market, industry entrepreneur. Uvaženi kolege, s nama je povjerenica Bjankovska koja je došla k nama uh, razgovarati u okviru strukturnog dijaloga. Uh, kao i uh, informacije o implementaciji vašeg dijela rada, e, plan, plana rada komisije za 2017. A pogledali bismo ju naprijed prema 2018. Pa dopustite da ukažem na činjenicu da je komisija upravo objavila predlog za program za europski industrijski razvoj obrane e, i plan za 2018. do 2020. sa proračunom e, od 500 milijuna eura. I također, to je i središnja točka e, sadašnjeg razdoblja tako velikog programa, e, velikih programa kao što su Galileo, Kopernik i Kozme. I evo rado bismo od vas čuli neke informacije o tome, kao i perspektivu napretka za budućnost ovih programa maybe some information on industry. a možda i neke informacije o mjerama industrijske politike i malim i srednjim tvrtkama. Measures would be very interesting for our, for our members. If I may invite you. Evo ako vam onda sada mogu dati riječ, povjerenice, izvolite. Thank you very much, uh, chairman, honorable members. Uvaženi zastupnici, drago mi je što sam danas uh, s vama nisam baš u najboljem stanju, ali svejedno sam htjela biti ovdje da vas ne razočaram, jer mi je to jedina, pa mi je to ostalo jedino što sam se stala na dnevnom redu danas. Evo samo kratko na početku želim reći par riječi načelno o tome što radimo u komisiji, a zatim ću se više usredotočiti na tri sektora, konkretna sektora na koja smo intenzivno radili tijekom posljednjih mjeseci E, kao što je rekao povjerenik, e, svemir, obrana i e, automobilska industrija. Dakle, kao što smo vidjeli, nedavne znake oporavka gospodarskog u Europi, pa svejedno ne smijemo se na to osloniti i uljuljkati se u sigurnost, nego trebamo... Aha, prosto, to vidim da mi neko domahva, ali ne meni ali moramo osigurati e, dobar okvir za potporu i građanima i e, industriji. Nedavno je komisija usvojila e, dokument o socijalnoj dimenziji Europe. Trebamo zauzdati globalizaciju i branimo Europu od nefer trgovinskih praksi a u čeliku i u području čelika i drugdje. Također radimo na povećanju investicija i financiranja za tvrtke E, kojima je to potrebno, na primjer novi fond fondova za poduzetnički kapital, kapital koji će uskoro biti pokrenut i krenuti s djelovanjem. Radimo i na vještinama diljem Europe putem e, naše nove agende za vještine i također, e, samo da spomenem, također poboljšavamo i pokušavamo poboljšati funkcioniranje jedinstvenog tržišta nakon paketa za usluge paketa e, za compliance. Imat ćemo uskoro i sveobuhvatni paket za robu i također dopunjavamo naše inicijative za startupove i scale-upove, kao što znate djelujemo i u pojedinim individualnim sektorima pa e, ako dopustite da vam evo, samo kratko kažem kako izgleda najnoviji razvoj u ove e, tri područja koja sam upravo spomenula. Počevši od svemira, u studenom sam prezentirala našu strategiju za svemir, prvu sveobuhvatnu strategiju za svemir za Europu i drago mi je što mogu reći da ona već proizvodi rezultate i naši glavni programi Kopernik i Galileo su operativni i već se koriste od strane industrije, javnih tijela, i, pojedina, i pojedinaca. A sljedeće godine radit ćemo na širem preuzimanju strane tržišta, to nam je posebice važno, e, posebice podupirati e, startupe u području svemirskih tehnologija, također razvijamo evoluciju Galilea i Kopernika e, u smjeru prioriteta kao što su sigurnost obrane i klimatske promjene. Što se klimatskih promjena tiče, tu daista možemo biti vodeća sila globalno, a sigurnost u svemiru je nešto što ću objasniti malo kasnije zatim poboljšati nadzor i praćenje u svemiru, e, govsat.com e, i mogućnosti koje se mogu tu iskoristiti, zatim zakonodavne inicijative i razvijemo pametnu strategiju za lansirne rampe, što je jako važno u Europi ako želimo podupirati autonomni pristup Europi svemiru, moramo imati europske lansirne kapacitete, mislim naravno Vega i Ariane 6 i također moramo djelovati po pitanju upravljanja što znači kao i uvijek e, da treba e, djelovati i činiti stvari kolektivno. Dakle, podupiram, e, pozdravljam potporu ovog odbora po našoj strategiji. Ona je sada dobro razvijena i mislim da će rezultati biti sve više vidljivi. Te na posljedku nacrt završnog izvješća gospođe Kreo koji je također vrlo koristan. Međutim, u sljedećim mjesecima treba će nam vaša potpora što se tiče strategije e, sveokupne strategije, posebice proračuna. Moramo jasno reći, mi možemo ispuniti naše ambicije samo uz odgovarajuće financijske resurse. Planiramo izvestiti o srednjoročnoj evaluaciji e, svemičkog programa na jesen što će pak pokrenuti institucionalno djelovanje po sljedećem prijedlogu. A sada da kažem nešto o sljedećim sektorima Obrana. Obrana je da zapravo tema eh, s kojom se bavim eh, posljednjih mjeseci svakodnevno Doista smo došli do um, ključne prekretnice. Kao što znate, pre dva tjedna osvojili smo paket za obranu s tri ključna elementa. Prvo, uh, reflection dokument uh, za razmišljanje o budućnosti europske obrane, strateški dokument koji pokreće razmišljanje i diskusiju o uh, suradnji u području u Europi u području obrane. Zatim komunikacija o Europskom obrambenom fondu to smo pokrenuli još e, prošle godine i s ovom komunikacijom dajemo više detalja o području primjene, prioritetima i funkcioniranju fonda. I treća stvar na koju se danas želimo fokusirati kao dio obrambenog fonda uredba kojom se utvrđuje e, Europski industrijski razvojni program sa proračunom od 500 e, milijuna eura za dvije godine E, prošle dvije godine ove perspektive 19. i 20. dakle. E, kada smo usvojili cijeli paket, e, fond za opranu zapravo je postao operativan objavljivanjem prvog poziva za pripremno djelovanje u obrani i sada taj prvi dio je sada operativan i nakon objavljivanja javnog natječaja za odabor projekata a što će popločiti put e, o odgovarajućim e, istraživačkim programima za obranu koji će biti priloženi za godinu dana. Dakle, iskoristila bih ovu priliku da možda kažem možda nekoliko detaljnih riječi o e, europskom program, industrijskom e, razvojnom programu u području obrane, jer to je nova sastavnica programa. Dakle, ovo je prvi puta da prezentiramo takav program za svrhe povezane s obranom, što je veliki napredak za Europsku uniju i za komisiju. Cilj je poduprijeti konkurentnost naše obrambene industrije i zato smo odabrali kao pravni temelj članak 173, dakle konkurentnost industrije. I to je zapravo ključno jer način razmišljanja je sljedeći. Ako želimo razmišljati o obrambenoj uniji u dugoročnoj perspektivi, moramo imati, posjedovati stratešku autonomiju u Europi, a da to promičemo, e, doista nam je potrebna snažna i konkurentna obrambena industrijska baza u Europi. I s ovim programom i ovim dijelom programa mi predlažemo upravo to. Dakle, što se tiče područja ovog programa, on će obuhvaćati prototipnu fazu, ali jučer smo raspravljali dakle, o tome i sa nekim e, protestranama i možda je bolje e, to opisati kao razvojnu fazu, jer to je dio e, cijelog lanca vrijednosti gdje su uglavnom koncentrirana najveći dio rizika. Dakle, EU proračun služiti će kao sredstva za oslobođenje od rizika i poticanje suradnje. Dakle, što se tiče vremenskog okvira, to su 2019. i 2020 kao testna faza, a prije nego što predložimo sveobuhvatni program za 2020. Što se tiče sredstva, financiranje, sufinanciranje grantovima do maksimalno 20% ukupnih troškova, a ostatak će naravno biti e, osiguran od strane zemalja članica. Međutim, ono što je po našem mišljenju najvažnije i najteže je ono e, da ćemo trebati zamoliti zemlje članice da te projekte e, e, ulaze za, u jednoj grupaciji od najmanje tri tvrtke i najmanje dvije zemlje članice. Existing Dakle, što se tiče postojećih institucionalnih setupova, naša je namjera graniti na postojećima, posebice Europskom urbanom agencijom, ali europski novac dolazi i s obvezom. Dakle, na eh, agenciji za obranu je da dokaže da može upravljati ovim novcem. Što se tiče geografske ravnoteže, mislim da je to ključno za uspjeh ovog programa. Dakle, još jednom ovdje želim biti apsolutno jasna. Ovaj program nije usmjeren samo, definitivno ne samo, na velike industrije i velike zemlje članice. E, nećemo e, e, nametati return, ali povrat, ali svejedno E, lanci opskrbe moraju biti otvoreni preko granično nabavi. Tako da se doista može i u obrambenom sektoru u području nabave e, ostvariti zajedničko jedinstveno tržište. U tom smislu ćemo e, upravo jedan dio proračuna osigurati za male i srednje tvrtke, a to će odnositi naravno i na projektima koji će se financirati. A što se tiče ovih 500 milijuna eura koje smo predložili, znadem da je to počelo postavljati niz e, pitanja i moram naglasiti da smo morali pažljivo razmotriti ovo ograničeni manevarski prostor u europskom proračunu, a istovremeno ako želimo doista biti ozbiljni što se tiče suradnje u području obrame, moramo e, biti u stanju osigurati odgovarajuća sredstva i to prilično velika sredstva i to relativno brzo u tim programima znate da radimo samo nekoliko mjeseci na ome, ali ne više od godine dana. A dakle neke rezultate ćemo imati još i u okviru ovog proračunskog okvira. Dakle, sakupili smo novac na vrlo pažljiv eh, način, eh, miješajući svježi novac i pre eh, raspodjelom postojećih proračunskih linija, kako bismo osigurali da se nijedan od tekućih projekata ne kasni i da ne, to ne utječe na ispunjenje raznih programa. A za budućnost predlažemo isto kao i kod istraživanja značajno povećanje proračuna za ovaj program za jednu milijardu godišnje pod sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom. Dakle, mislim da smo doista ostvarili brzi napredak bez presedana i sada je nas su zakonodavcima da krenu dalje sa istom razinom ambicije i nadam se da mogu računati na potporu ovog e, odbora. A sada je, nam je potreban brzi pregovor ako želimo da program počne, postane operativan od početka 2019. potreban nam je politički sporazum i uz to dobri projekti zemalja članica e, već početkom sljedeće godine. Dakle, znam da je to doista veliki izazov, ali obzirom na zamah, e, a to znači da se nijedna zemlja članica trenutno ne odupire tome, a i da obrana doista može utjecati na budućnost Europske unije, ovo e, je doista važan argument da se ovaj fail e, maksimalno ubrza i brzo o njemu postigne sporazum. E, taj poziv ponavljam gotovo svakodnevno i ministrima kao i šefovima vijeća na, na, kao i šefna država na vijeću i dakle ono što je potrebno je pripremna aktivnost E, ovdje su samo pilotski projekti. Danas se procjenjuje dodana vrijednost EU financiranja u ovom sektoru. Prvo treba definirati upravljanje pa modaliteti pa e, propisi i to prije dogovora o prvom višegodišnjem financijskom okviru, što će biti test kapaciteta struktura Europske unije da testiraju, pregovaraju i dogovaraju takve programe povezane s obranom. Nešto o automobilskom sektoru, ovo je dakle bilo obrani, možda ćemo i kasnije još o tome više, ali sada što se tiče automobilskog sektora. E, naša skupina na visokoj razini za 2020. uskoro će završiti svoj rad i usvojiti u listopadu završno izvješće sa nizom preporuka za politike i te će preporuke biti usmjerene prema nultim emisijama i visoko automatiziranim i povezanim vozilima Dakle, kada prvo pogledamo autonomna vozila, tu još uvijek e, postoji puno stvari koje treba učiniti. Društvo vjerojatno još nije u potpunosti spremno za takvu vrstu vozila. Ono što se mene tiče, koja radim na tome cijeli niz godina, e, autonomna vožnja, autonomna vozila su ključa e, tehnologije za budućnost, ovo je enabling tehnologija i mislim da ćemo smisliti, morate smisliti konkretne ideje kako ići dalje nakon 2030. E, situacija je puno bolja za e, vozila sa nultim emisijama gdje postoji konsenzus da trebamo napredovati brzo u Europi, ali svakako za ovo moramo e, prvo e, riješiti ovaj skandal sa emisijama. E, Zabrinuta sam zbog srednjoročnog efekta na potrošače i industriju. Mislim da će dugoročni učinci biti još i gori. Naime, ovo je po e, cijelu političku raspravu što se tiče dieselgate možda i dovesti do kolapsa tržišta dizela u Europi ali to će samo oduzeti industriji nužna sredstva za investiranje u vozila sa nultim emisijama. A to je nešto što ponavljam od samog početka. Dakle, stoga još uvijek pozivam industriju da poduzme dalje dobrovoljne mjere za smanjenje NOx-ova um, iz postojećeg um, voznog parka dizela u Europi. A ako se dizel želi spasiti, moraju sami poduzeti odgovarajuće aktivnosti. Mislim da ni one nisu sami zadovoljni svojim odgovorom. I na posljedku, ali ne manje važno svakako, E, želim spomenuti. Naime, imali smo dobru raspravu i nadam se za vama također da je bila dobra. U Strasboru e, prošlog tjedna. E, puno, vas je tražilo upravo za odgovarajuću strategiju. Hvala gospođo Tojar na ovom pitanju koje je pokrenula ovu raspravu. Naime, kao što znadete, evo ponovit ću još jednom i oprostite, dakle evo ne samo jedan nego nekoliko strategija koje će se izravno fokusirati na europsku industriju. Jedinstveno tržište, svemir, obrana, e, unija tržišta kapitala, inicijative za startupove. Kao što možete vidjeti, e, industrija se može usretočiti i horizontalno provesti u sva područja našeg rada, ali ponavljam, razumijem e, i dijelim vaše zabrinutosti o koherentnoj strategiji i e, rekao sam to, nadam se da to je dovoljno jasno i glasno u Strasburu prošlog tjedna, da osobno podupiram jednu sveobuhvatnu strategiju za europsku industriju i nadam se da ćemo uspjeti postići ovaj cilj do kraja mandata i također znam, e, a radeći na raznim strategijama i radeći horizontalno, da treba dodati industrijsku perspektivu svim našim dokumentima i znam da smo sada spremni za to, imamo dobar temelj za to, dobre saznanja, dobre podatke, imali smo dobru suradnju sa svim dionicima. Međutim, e, još jednom, treba mi vaša pomoć u ovome i nadam se da mogu računati na vas u tome. Evo zaključno dopustite još da kažem da ono što nam je sada potrebno za ove dvije i pol godine, za drugi dio mandata, je i ispunjenje e, obećanja i e, strategije, ali paket je ovdje i posebice mi je drago reći što svemirska strategija daje rezultate. Uh, ali potrebno nam je ispunjenje doista ovih obećanja i e, ne možemo e, razvodnjavati svaki e, prijedlog koji mi iznesemo. Mislim, ne možemo samo govoriti e, oštro, a onda kada dođe do mobilizacije starih interesa razvodnjavati provedbu. E, a, ili recimo ići na protekcionizam. Dakle, mislim da doista moramo zajednički iskoristiti ove dvije i pol godine koje su nam preostale da iz poručimo dobre rezultate po ovim strategijama. Evo još jednom se ispričavam što sam toliko oduljila. Evo, hvala povjerenice na ovoj prezentaciji vašeg programa za budućnost. I također evo i što sam dala neke informacije o radnom programu komisije za 2017. A sada idemo na predstavnike političkih klubova. Gospodin Karinš za EPP, izvolite. Uh, hvala predsjedatelju, hvala povjerenice, ovdje sam s desne strane. Bilo je jako zanimljivo. Čini mi se, kad pogledamo povijest ove obrambene industrije, i ovih vojnih obrambenih potreba, uvijek su oni poticali razvoj i inovacije. Ne govorim samo o tim izravnim primjenama koje možda nisu dobre za dobrobit e, ljudi, već kako su određene tehnologije nekako na neki način prešle iz vojnih tehnologija u civilno društvo, u te nevojne aspekte. I na, na tome se može i mnogo i zaraditi. Imam i sam u tome iskustva kao student sam radio na tehnologiji prepoznavanja glasa, a to je financirala jedna agencija SAD-a. Sad se te, te tehnologije su financirane ne od strane europske vlade već od SAD-a i mislim da je krajnje vrijeme da Europa shvati kako bismo pomogli našoj industriji i gospodarstvu da se natječe sa SAD-om, da moramo financirati istraživanja ne samo u, e, u svemiru, već također i za obranu. Mislim da je to dobar smjer u kojem treba ići. To je bio komentar, a sad pitanje. Što se tiče automobilskog sektora, mislim da je to jako važno i to je vruća tema, govorili ste o autonomnim automobilima, nultim emisijama automobila. To su izvrsne stvari, ali znamo da europska automobilska industrija još uvijek prodaje i proizvodi vozila koja koriste motore s unutrašnjim izgaranjem i dizel goriva, a znamo da je dizel razvijen u Europi kao za motore za putnička vozila. Dogodio se i ovaj skandal. Pojedine tvrtke su u to umješane. Neke imaju odgovornost za grubo kršenje europskih zakona. U isto vrijeme imamo previde od strane država članica vezano uz homologaciju vozila gdje postoje nedostaci. I treba paziti na to kako se provode zakoni u državama članicama, što će se promijeniti u poslu komisije kako bi osigurali da države članice poštuju te standarde koji su potrebni. Ja sam bio član tog zanimljivog specijalnog odbora za emisije i čini se da uloga država članica i komisije je jako važna u smislu prisiljavanja država članica da se drže propisa. Važno je održati povjerenje javnosti jer automobilska industrija je ogroman pokretač europskog gospodarstva. Ne samo unutar Europe već i za izvoz. To je jedno od područja gdje se događa mnogo inovacija, tu govorim o prelasku na autonomna vozila. Dakle, što se događa u vezi tog nadzora kako bi se e, vratilo povjerenje europskih svjetskih potrošača? Hvala, gospođa Tojer za SND. Hvala povjerenici. Neću govoriti o obrani, ako znam da je to jako važno i taj program za obranu je jako važan koji ima i civilne primjene. To je zanimljivo, ali ja ću govoriti o digitalizaciji industrije. Zajedno sa gospodinom Butikom s kojim sam radila na ovome, tiče se moje, moje zemlje, Francuske i Njemačke. E, oni su imali te planove 4.0. Što se tiče E, istraživanja e, dio programa e, radio se o srednjim i malim poduzećima. njima je potreban taj veliki korak za učiniti digitalizaciju. I poslovni modeli će se promijeniti time. Što možemo učiniti kako bismo stvorili prostor, na primjer, u našim dokumentima smo govorili o inovacijama u smislu digitalizacije. Što možemo učiniti kako bismo koordinirali i održali te ideje? Mala i srednja poduzeća i mikro poduzeća su e, jako važan dio e, našeg gospodarstva. Oni moraju biti u mogućnosti saznati više o tome kako koristiti te nove tehnologije. Moramo im dati podršku. Ne smijemo to ostaviti samo na državama članicama. Uvjerena sam da čak i ako budemo imali 27 dobrih planova 4.0, to ne bi imalo dodatnu vrijednost e, za cijelu Europsku uniju. Mnogo toga možemo dobiti time da identificiramo područja gdje e, je potrebna podrška. Moj drugi komentar je taj da se moramo usredotočiti na ulogu središnjice. Mnogi naši programi govore o industriji, ali mi moramo dati izravnu i neizravnu podršku. Moramo imati jedan horizontalan pristup gdje i drugi programi podržavaju industriju. Dakle, digitalizacija, inovacije, istraživanje, sve ima utjecaj na industriju. Pozivamo i komisiju da se fokusira na to da njihov rad potiče istraživanja na dobrobit svih i kako bi se omogućio rast određenih dijelova industrije i njihova inovacija. Moramo misliti na pozitivne promjene u našoj industriji i inovacije kako bi se poboljšala konkurentnost te kvaliteta proizvoda i usluga jer industrija također stvara novi prostor za nove usluge. Dakle, potrebna je politika koja postaje na neki način više invazivna i preljeva se u ostala područja politike. Dakle, to bi trebalo služiti svim dijelovima gospodarstva, pogotovo industriji. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Tošenovski iz EKR-a. E, zahvaljujem. E, žao mi je što nisam uspio stići na početak, ali svejedno želim reći e, da doista cijenim što u okviru projekta za svemir Galileo je doista ovaj projekt došao u fazu provedbe i uvjeren sam da će to biti doista E, ključni e, projekt koji će pokazati da e, će u tehnološkom pogledu i tehnološkom razvoju Europa doista doći na vrh, posebice što se tiče globalnih navigacijskih sustava. Također, vjerujem da su riješeni neki kadrovski problemi kao i pitanje financiranja agencije. Pa ipak imam još jedno pitanje a to je reakcija na ono što ste vi rekli za ovaj brzi prelazak i velike ambicije u pogledu e, automobilske industrije. Jer e, postoji veliki pritisak da se što je prije moguće e, ostvare reži, automatski režimi vožnje i vozila bez emisija. To je nešto što je važno za budućnost, ali s druge strane moje pitanje je sljedeće. Možda smo ipak e, prebrzo e, ušli u ovo što uzrokuje bojazni da bi korištenje e, ovih pod navodnicima zmazanih vozila moglo dulje potrajati. Jer E, možda ove druge tehnologije nisu toliko dostupne jer su prilično skupe. I također uz njih stoji priličan upitnik, posebice za elektromobil, kako se on koristi, što se tiče e, kako će se e, rješavati pitanje odlaganja starih akumulatora i tako dalje za električno vozila. Pa moje pitanje je sljedeće, nismo li možda pojurili pred rudo i e, neće li to samo voditi samo pogoršanju jer će ultramoderna vozila biti puno preskupa i neće biti dostupna svima, tako da će stopa e, zamjene vozila još biti loša i pogoršavati se nego stada, pa će biti e, još puno više starijih vozila na cestama. Znate koliko je vozila na cestama koja e, e, će sada posebice malih tvrtki i tako koja će sve duže voziti stare, stara vozila jer druga neće biti dostupna. Gospodin Butikofer za zelene, izvolite. Thank you, President. Hvala lijepo predsjedatelju, hvala povjerenici što je dala informacije o svom radu, svojim planovima. Zahvalili ste nam što smo podržali vašu strategiju. Mogu vas uvjeriti u to da u ovom odboru bismo vas više podržavali da ima više tih strategija. Znate da iz poslovne zajednice, od sindikata, također od mnogih kolega u parlamentu, postoji jedno nastojanje prema boljem fokusu ne samo u vašem poslu, već e, cijele, politike, e, cijele komisije za, za industrijske politike zbog međunarodne konkurencije koja se razvija na taj način e, da nas prisiljava da se usredotočimo na to. Čuo sam što ste rekli, slažem se s izjavom da će biti neophodno uzeti u obzir sve interese svih vrsta i oblika. Vjerujem da trebamo braniti našu industriju od nekih drugih interesa koji se prikazuju kao da brane industriju, a zapravo bi odveli industriju u propast. Mislim da postoje neka pitanja koja su uvijek bila e, visoko na listi prioriteta, kao što su, na primjer, mala i srednja poduzeća. Moramo se pozabaviti ulogom FTI-a. Znam da ste se i time bavili. Moramo uvijek ponavljati da konkurentnost i održivost e, moraju ići zajedno moramo naglasiti to da industrijska politika mora uključivati i trgovačku politiku, a ne biti samo ekstenzija trgovačke politike. Također moramo se baviti i zakonodavstvom e, o konkurenciji. Što se tiče industrije obrane, mislim da je važno raditi na tome E, podržavamo vaš rad na tome, ali mislim da pristup komisije je previše stidljiv na neki način, jer potrošiti 500 milijuna na e, godišnje je ništa u usporedbi s novcem koji bi mogli uštediti kad bi poticali i jaču i bolju suradnju. Komisija je sama dala brojke 25 do 100 milijardi godišnje bi se moglo uštediti ako bismo imali bolju suradnju. Treba naglasiti to da treba provoditi direktivu o javnoj nabavi iz 2009. To bi nam dalo velik poticaj i propitkujem to da li tu slijedimo prave prioritete. To bismo mogli, o tome bismo mogli kasnije detaljnije raspraviti. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, kolega Kohniček iz GUE. Zahvaljujem povjerenice na uvodnim riječima koje su bile prilično obsežne. Ja želim kao i svoj kolega nešto pitati o programu Galileo jer e, program je već uspostavljen, sateliti su već postavljeni u svemiru. I sada se radi o tome da gotovo sve organizacije koje se time trebaju baviti su rekle da 45% više E, dakle, e, ovdje e, imam jednu molbu za pomoć. Dakle, ovo se radi o kvalificiranom poslu, to nije posao za nadnicu. Ovaj program je zanimljiv svim zemljama članicama. Pitanje vama, koje ćete mjere poduzeti za zaštitu tržišta Europske unije? Kako ćete sada to učiniti da budemo jednako fleksibilni kao u Sjedinjenim državama? Naime, kad se utvrdi da postoji neki problem, oni brzo krenu na posao. A što se tiče Europske svemirske strategije, ona je uspješna i odlična. E, ovaj e, europski obrambeni program. Kad sam razgovarao sa predstavnicima češke industrije, oni su rekli da se boje da će to biti samo za obrambene industrije iz velikih zemalja, za male zemlje neće preostati ništa. I još jedna napomena. Industrija, odnosno prije svega europska industrija, počinje e, kod e, počinje sa pećima za ostvrnja, za očvršćivanje materijala, za staklo, čelik i tako dalje, za toplinsku e, obradu i tako dalje. Dakle, kako ćete E, podupirati inovacije u ovom području. To je ključ za cijelu industriju koja je čak i važnija od automobilske industrije. Hvala lijepa, gospođa Van Brent. Hvala predsjedatelju, hvala gospođo povjerenice. Hvala što ste došli, ako niste 100% zdravi. Rekla bih nešto o automobilskom sektoru kao što biste i očekivali od mene. Već je spomenuto na odboru e, napravili smo sjajno izvješće, e, dobilo je veliku većinu u ovom parlamentu i taj odbor više ne postoji, ali moramo osigurati da to što smo tamo izglasali ne bude samo mrtvo slovo na papiru, moramo provesti ono što smo izglasali, što smo odlučili u ovom parlamentu. vi ste prva povjerenica za nas koja će nam to učiniti, provesti prijedloge, preporuke tog odbora. Zato imam tri pitanja ili napomene. Prvo se tiče RDI-a i faktora sukladnosti. Mislim da je sramota ono što smo izglasali dakle faktor sukladnosti koji dozvoljava industriji da tri godine još uvijek prelazi za 100% norme Euro 6. Iako znamo da je tehnički potpuno izvedivo da se usklade s tom normom. Zato nam i ne treba faktor sukladnosti. Već ste spomenuli i nekoliko kolega je to spomenulo da to treba revidirati 2017. treba biti godina u kojoj ćemo revidirati taj faktor sukladnosti. Moje pitanje je, gospođo povjerenice, gdje stojimo sada s time prijedlogom za promjenu toga? Sljedeće dvije stvari su povezane, kao što ste rekli u svom uvodu, moram reći da se ne slažem s vašim stajalištem da trebamo više dobrovoljnih koraka naprijed u sektoru. Nažalost, vidjeli smo da sektor ne može provoditi zakonodavne norme koje imamo. Nisam uvjerena da bi dobrovoljne norme bile rješenje. Moramo nešto učiniti, a to je u izvješću istražnog odbora, a to je uvesti sljedeću normu, Euro 7 želim vam dati jedan argument. Do 2023. SAD i Kina će imati ambicioznije norme nego Evropska unija. A ja mislim ne samo s točke gledišta okoliša, već također u interesu naše industrije, jer nam tu trebaju jednaki uvjeti za sve, potrebna nam je norma Euro 7. I mislim da je važno, gospođo povjerenice, da, da vi napravite novi prijedlog i zato ćete dobiti veliku podršku u ovom parlamentu ako uzmete u obzir i izvješće komisije. Zadnje pitanje, nulte emisije, to ste spomenuli, ali niste rekli, rekli ste dobrovoljno. E, nadam se da ćemo imati novu uredbu e, za CO2 na jesen, to je u paketu za mobilnost, dakle bit će prijedlog i mislim da ta norma ne bi trebala biti dobrovoljna, već bi norma trebala biti obvezna, obvezujuća u tom u toj uredbi kao što postoji danas u Kaliforniji kako bismo pogurali našu industriju u pravom smjeru dakle jedna obveza da postoji mnogo više električnih vozila na našem tržištu. Hoćete li to podržati? Hvala lijepa. Gospodin Martin, želim dobrodošlicu povjerenici. Sur la mesure imali smo jedan sporazum o anti-dumping mjerama, mjerama protiv dumpinga. Koliko će to biti učinkovito? Hoćete li podržati taj tekst? Jer znate kad dođemo do trijaloga, svi oni koji kažu da žele jaku industriju su oni koji pokušavaju smanjiti snagu parlamenta. Dakle, hoćete li zajedno s nama sudjelovati u tome da podržimo taj, to izvješće od odbora? Drugo pitanje. Hoćete li nam pomoći u tome da vidimo koje je to relevantno tržište? znate da je konkurencija međunarodna komisija uvijek šokirana kada velika poduzeća dominiraju u nekom sektoru. Čak iako Kinezi imaju više od 50% tržišta, kako, kako možemo stabilizirati postojeće industrije? Zatim ću se vratiti na ono što je rekla Katlin industrija s nultim emisijama, želimo li to ili ne, emisije CO2 će se povećati. Mislite li da u reformi ETS-a imamo alate koje će poticati ljude na ulaganja? Tu imam neke sumnje. A što se tiče patenata, kako ćemo to kontrolirati? U Europi potičemo istraživanje inovacije, međutim, ove baterije za električne automobile proizvode se drugdje. Kako učiniti patente alatom za reindustrializaciju? Kako kontrolirati tijek inovacija? Hvala. Hvala lijepo kolege. E, sljedeći riječ ima zastupnik Turmes. Uh, thank you very much. Uh, commissioner, I must say... Verenice, moram reći što se Dieselgate-a tiče. Imali ste doista jednu strmu krivulju učenja, naime sjećam se kada ste po prvi puta došli When you came the first time I think you were still not really... Kao povjerenica možda niste mogli vidjeti tu mm, masivnu prevaru, ali sad ste nam pomogli otkriti nešto što se rijetko kada događa. Njemačka je bila u manjini u odličkama donesenim u vijeću, što je dobro. No sada imamo dvije stvari pred sobom. Prvo, <clears throat> Vi ćete kao komisija imati središnju ulogu tržišnog nadzora. I ja sam pratio Vela Lepterce godinama informacije koje imam je da gube ljudske kapacitete u ovom trenutku. Tako da iako kolektivno ne napredujemo, pobjeđujemo što se tiče nadzora tržišta. No možete li mu vjeriti da vrlo dobro upravljanje je, proteklih mjesec dana, da ste svjesni toga da razgovarate sa gospodinom Navračićem kako bi se to promijenili. To je jedna stvar. Drugo, akumulatori, odnosno baterije, 35 do 40% e, ekonomske vrijednosti električnog vozila je u bateriji. Danas Azija dominira time, a nas nema. Što se autonomnih vozila tiče, njemački proizvođači su se barem malo pribrali i iskoristili, kupili bivše, eh, bivšu Nokiju. Dakle, tu smo barem negdje, no što se baterija tiče, ukoliko u sljedećim mjesecima ne pokrenemo, mjesecima ne pokrenemo konzorcije između velikih najvećih proizvođača automobila i zadnjih proizvođača baterije, izgubit ćemo ovdje. Dakle, proizvodnja materije u Europi je nešto što nam je nužno. Što komisija ovdje čini kako bi pokrenula neku megatvornicu? <clears throat> Ako jedan mosk sa bamnim novcem može pobijediti Azijate, zbog čega mi ne možemo pobijediti Aziju vezano uz proizvodnju baterije za automobile? Hvala. Hvala vam na vašim pitanjima, komentarima. I'm Izvolite, imate riječ. Hvala vam na pitanjima. Pokušat ću blokovima odgovoriti. Prvi bi se ticao obarbenog paketa, jer je to bilo prvo pitanje i dvojne namjeni. Kao što ste i sami spomenuli, obrada često nešto što potiče inovacije. Uzmimo internet primjerice i naš obrambeni fond ovdje kako bi zatvorio taj tehnološki jaz između nas i drugih regija. I želimo tu podržati sljedeća tehnološka otkrića i probaje, ulažući naravno u obrambenu tehnologiju i sposobnosti Svako pa, ću imati efekte preljevanja i na civilni sektor. Zbog toga je toliko važno raditi kako na istraživanju, tako na sposobnostima i zbog toga je toliko ubrzavamo rada ovdje. Postoji takako jaz zbog odvojenog procesa nabave između 25 i 100 milijardi eura godišnje, a te novac bismo mogli uštediti ukoliko će države članice bolje surađivati po pitanju obrane. Bolje od mene znate da sad imamo dvije direktive vezano uz nabavu i transfere za obranu. Započeli smo sa dijalogom, pokrenuli smo pilot projekte, do sada nije došlo do nikakvih kršenja, ali započeli smo sa prvom pilot fazom i tu smo u dijalogu sa državama članicama jer znamo da nije dobra, dobar dijalog. Ne mogu se složiti dakle da naš rad na ovome je bezvredan. Je potaknuti suradnju. Kada pogledam provedbu te dvije direktive, najteže svega će biti zajednička nabava, a to je preduvjet za dobivanje ovih 20% sredstava, barem tri poduzeća iz barem dvije države članice i naravno države članice veći broj će biti naravno došla stvar. Uz taj iznos sredstava i 500 milijuna na dvije godine, svake godine, za dvije godine ove perspektive, moći ćemo pružiti poticaj ovom procesu. U proteklim danima raspravljao sam sa predstavnicima Ministarstva obrane i oni se pokušavaju pripremiti na to. Industrija već jest spremna, tako mislim da će biti manje problema s te strane. No zajednička nabava će definitivno biti nešto na što se oni moraju pripremiti. I mi doista želimo olakšati te, tu zajedničku proceduru putem našeg programa. Što se Galileja tiče i veza između svemira i obrane i MSP-ova u obrambenom sektoru, Galileo za sada i na dolazećem razdoblju je najprecizniji i tehnološki napredniji program satelitskog pozicioniranja u svijetu. Sada kada je operativan, naš prioritet je, kao što sam rekla, rekao, tržišno korištenje Galileja i želimo, zahvaljujući Galileu, početi sa inovacijama. Poduzeće doista koriste podatke iz Galileo diljem Europe. I osnovna ekonomska dobit bit će u downstream sektoru. Veza između svemira i obrane spomenuli ste gospodine Količek da u poduzeće smatraju da će obrana dominirati ovim pristupom tome. Vrlo sam jasna vezano uz veze tih dvaju sektora. Željela sam doista da je države članice i industrija se više uključuju u takve projekte zbog toga što ne želimo prisiljavati države članice da podnose bilo kakve projekte. To nije naša uloga, one će same odlučiti o tome. Development program, but um, uh, of course some, some ideas are emerging and... No ideje se tu pojavljuju, čak i jučer sam pokušala potaknuti zanimanje za veze između svemira i obrane, e, zanimanje je da kako veliko i mi ćemo pružiti tome podršku i naš GovSatcom program osnažiti u tom smjeru. Dakle, prije nego što se podnesu bilo kakvi projekti, ne vidim nikakve opasnosti za svemirski sektor ili MSP-ove u tom sektoru. Kao što sam već rekla, najavili smo da ćemo posvetiti određeni dio proračuna MSP-ovima i manja poduzeća u manjim državama članicama, što je za nas vrlo važno, primjerice za kibernetičku sigurnost i projekte vezane uz to, manje države članice i manje poduzeća definitivno će profitirati kako od svemirske strategije, tako i od obrambenog akcijskog plana i veze i sinergije između to dvoje. Prije nego što prijeđemo na automobilsku industriju, nešto o digitalizaciji, gospođa Toa je postavila pitanje vezano uz to. Prije svega moramo provesti naš dokument o digitalizaciji industrije. Nadalje moramo koordinirati nacionalne digitalne strategije. Iz tih razloga potrebna nam je europska industrijska strategija. U okviru ove strategije treba nam standardizacija, što je važno, treba nam ključne tehnologije o kojima sam prošli tjedan u Strasburu govorila, zatim usklađene politike državnih poticaja u državama članicama po pojedinim sektorima, tako da smatram da dosljedna industrijska strategija i za digitalizaciju je izuzetno važna. Dio toga tiče se i podatkovnog gospodarstva. Moramo se pobrinuti da naš e, novo pokrenuta poduzeća budu voditelji u ovom sektoru i ponovno tu su veze sa svemirom. Naime, podaci iz programa Kopernik bit će najvažniji pružatelj big data kroz koji novo pokrenutim poduzećima želimo dati pristup takvim podacima besplatno, kako za poduzeće, tako za građane, i to na jedan jednostavan način. On, on the cars, maybe So, where we are... Automobili. Što je sa homologacijom nakon rada Hedisa? Prije svega nastavit ću sa svojom politikom provođenja regulative. Možda ste vidjeli moje pismo upućeno Volkswagenu od jučer. Dakle, politika provođenja regulative, tu je izrečito spomenuta riječ provođenje. Trebali smo započeti sa trijalogom koji pomalo kasni, ali možda ćemo već ovaj tjedan uspjeti započeti sa time. Kao što sam već u više navrata spomenula, potreban je snažni europski nadzor. Definitivno je potreban snažni europski nadzor. No, ne želim oduzeti ništa od država članica, tu sam vrlo jasna. Što se tiče automobila s nultom stopom misija, Imat ćemo izvješće radne skupine za razdoblje do 2030. nakon čega ćemo predložiti sveobuhvatni paket dakle našu inicijativu za automobilske baterije i inicijativu za infrastrukturu za punjenje. Automobili s nutnom stopom emisije naravno postaće jeftiniji ako povećamo proizvodnju. Čina to čini masivno u proteklim godinama i ovdje se radi o tom da zadržimo svoju konkurentnost europske automobilske industrije. Nakon izvješća za razdoblje do 2030. predozit ćemo tu dvije tehnologije, dva dokumenta. Što se faktora sukladnosti tiče, rad na tome je tijeku. Kao što sam obećala ove godine, bit ćemo u mogućnosti smanjiti taj faktor, kao što sam obećala još ove godine. Dobrovoljne mjere. Spomenula sam u svom početnom govoru dobrovoljne mjere od strane industrije. Ukoliko će se industrija kretati toliko polako kao sada, poduzet ćemo daljnje aktivnosti, no uz trenutni pravni okvir ne možemo brzo napredovati. Dakle, bavim se samo postupcima kršenja regulativa, to traje određeno vrijeme. Što se nulte stope emisije tiče, ja sam uvelike za obvezujuće stope, odnosno nulte stope emisije za Europu. E, GRC. Uh, yes, yes, yes. Uh, kao što ste spomenuli u bliskim kontaktima smo raspravljamo sa povjerenikom Navračićem ovu temu i već ste mi signalizirali u par navrata to i mislim da ću vam uskoro moći e, obavijesti o tome da situacija možda nije se vratila potpunosti u normalu, ali skoro je tamo. Znam da je to doista slaba točka našeg cjelokupnog rada ne želim vam dati točan datum, no nadamo se da ćemo u dolazećim tjednima, da će situacija biti stabilizirana. I kao što sam rekla, imat ćemo jednu zasebnu inicijativu posvećenu upravo automobilskim baterijama, a to ćemo povezati sa francuskim, njemačkim, švedskim izuzecima pravilama. Što se DFA-ova tiče, radimo intenzivno sa Cecilijom Malmstrom o mogućem instrumentu za kontrolu. Ne smijemo tu biti naivni, moramo obraniti svoju industriju, no istodobno moramo biti oprezni da stvari ne pođu po zlu. Države članice već imaju na raspolaganju instrumente koji omogućavaju e, zaustavljanje neželjenih FDI-ova, ali često se te instrumente previše boje upotrebiti. Dakle, to je još jedna rasprava koju smo vidjeli vezano uz trgovinske instrumente u sektoru čelika. Znamo, dakle, koliko je dugo potrebno da se u vijeću rasprave takve teme, takvi instrumenti za obranu trgovine koji su iznimno važni za naš sektor čelika. Mm, naravno, postoje neke fdi koje države članice vole, ali mi u komisiji nismo njima skloni jer protiv našim ciljevima, no intenzivno radimo sa povjerenicom Malmstrom da se tu stvari razriješe. Hvala vam. Uh, Madam Commissioner, thank you very povjerenice, hvala vam puno što ste bili s nama. Hvala na vašim izjavama i odgovorima na sva naša pitanja. Siguran sam da će stvari dobro funkcionirati u budućnosti vezano uz vaš portfelj i politike koje su vrlo važne za našu budućnost, budućnost našeg gospodarstva, realnog gospodarstva u Europskoj uniji, za koje se smatramo odgovornima, kao što ste i vi odgovorni u ime Europske komisije. Još jednom hvala lijepo, zahvaljujem svim kolegama na ovom popodnevnom sastanku našeg odbora. Podsjetio bih vas da sutra u 9. jutro imamo povjerenika Kanjete s nama. sjajna prilika za naš odbor, tri povjerenika, jedan za drugim, ćemo sve o Europskoj komisiji, njihovim programima i drugome. Sad vrijeme za sastanak koordinatora, sutra se vidimo u 9 sati ujutro, povjerenice, hvala.